Ladies and gentlemen, colleagues. Dame i gospodo, dragi kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli započeti s glasovanjem. Colleagues, please take your seats. Kolege, molim vas, zauzmite svoja mjesta. I will start with the voting. Započet ću s postupkom glasovanja za 10 sekundi. Dragi kolege, e, imam dvije najave prije nego što započnemo s glasovanjem. E, prva obavijest. Kolege, molim vas, zauzmite sva mjesta. The e, Prvo priopćenje. Predsjednik je zaprimio od kluba EKR-a zahtjev da se promijene osobe u odboru i u delegacijama. E, te nominacije bit će navedene u zapisniku današnje sjednice. Ako se ne zaprimi nikakva primjedba e, do usvajanja zapisnika, smatrat će se da su nominacije usvojene. Druga e, obavijest je sljedeća. Sukladno s pravilom 152 stavkom 2 te u dogovoru s klubovima zastupnika predlažem vam sljedeću izmjenu dnevnog reda za srijedu. Rasprava o usmenom pitanju